stiž, dolazu do nas vrlo zabrinjavajuće vijesti koje govore o mobilizaciji policije i drugih snaga sigurnosti oko Majdanovog trga, trga